točku dnevnog reda sada. Evo ponešto kasnimo i sada ćemo razgovarati o Mijanmaru, dakle posebno o stanju etničke skupine Rohingja i prvo dajem riječ e, autorima teksta rezolucije, zastupnik Demesmaker. Izvolite. Hvala lijepa. Riječ je o izvanrednoj situaciji. Dobitnica Nobelove nagrade, jedna od e, junaka te regije, Aung San Suu Kyi, je dobila dakle, demokratske izbore u svojoj zemlji, međutim i naslijedila koncentracijske logore koje su izradili e, njeni prethodnici, a o svemu tome svijet vrlo malo zna. Riječ je naime o postupanju prema e, etničkoj skupini Rohingja. Mnogi su pobjegli u susjedne zemlje, međutim ni tamo nisu dobrodošli. Govorimo o ljudima prema kojima se užasno postupa, koji nemaju pristup lijekovima ili hrane. Riječ je o očitom kršenju ljudskih prava. Moramo se baviti ovom situacijom na najvišim političkim razinama i moramo tome raspravljati na najvišim europskim razinama, dakle i sa partnerima u regiji kako bismo pomagali i UNHCR-u da se, da se poboljša situacija vezana uz ovu etničku skupinu. Hvala lijepo. Riječ ima zastupnica Hautala. politiikassa on ollut Myanmar on siirtynyt sotilasvallasta. Hvala E, Mijanmar je prešao sa vojne diktature na civilni režim, da kako za reforme je potrebno vremena. Međutim, Europski parlament očekuje od vlade u Mijanmaru da vodi računa o izvješću predstavnika UN-a na temu prava Rohinđa i ostalih manjina u Mijanmaru. Dakle, treba ukinuti sve diskriminirajuće zakone. Čak i Aung San Suu Kyi počinje se konačno zanimati za situaciju Rohingya, tako da će biti moguće ostvariti napredak. Na kraju želim još podsjetiti na jednu stvar. Sve zapadne zemlje i Kina žele trgovinsku razmjenu s Mijenmarom i prema tome moramo paziti da postoji transparentna i odgovorna eksploatacija resursa u toj zemlji i vlada mora imati otvoren stav prema tome. Hvala lijepa. Riječ ima zastupnik Korao. Hvala. Evo i ovdje iznova raspravljamo o manjini Rohingje. Dakle, donijeli smo i prošle godine rezoluciju o ovom pitanju, međutim, nažalost, njihovi životni uvjeti se nisu poboljšali, što više, vjerojatno su se pogoršali poprima, se poprima razmjere genocida. Uloga Evropske unije bi mogla biti snažnija u dijalogu sa Mjemarom, ali i sa susjednim zemljama koje također sudjeluju u ovim radnjama. Imamo i slučajeve trgovine ljudima i tako dalje. Imali smo istragu Digi Ehoa o humanitarnoj pomoći toj regiji. Trebali bismo raditi upravo na tom pitanju, dakle vršiti pritisak na novu vladu. Kao što sam sad malo čas netko rekao, vlada se e, promijenila i e, trebala bi promijeniti politiku prema ovoj manjini jer to je narod bez vlastitog teritorija i bez mira. Hvala lijepa. Zastupnik Kelam, izvolite jedna minuta. Hvala lijepa, gospođo visoka predstavnice. Vaša nazočnost e, u raspravi o ljudskim pravima je više nego dobrodošla. To znači da vi uzimate za ozbiljno ova pitanja i hvala vam na tome. Manjina Rohingja je za mene poseban slučaj. Njihova sudbina nije priznata i niti prihvaćena. Oni su u velikoj opasnosti. Neprihvatljivo je da jedna cijela etnička skupina nije službeno priznata u jednoj državi. Oni nisu priznati kao građani Mijanmara i prema njima se užasno postupa. Nova vlada se odlučila založiti za pomirbu i zato od njih tražimo da ovim ljudima E, daju zaštitu da dokinu e, nekažnjenost i da im daju državljanstvo. Hvala lijepo, zastupnik Panceri, jedna minuta, izvolite. Hvala lijepa. Situacija je poprilično jasna. Ovdje treba dati rješenja, treba pokrenuti rješenja, ali nisu samo Rohingi oni koji žive u lošim uvjetima i mnogi od njih bježe u Bangladeš. Tu su i dodatni problemi s kojima se moramo suočiti. Ja sam imao priliku posjetiti e, kampove između Tajlanda i Mijanmara i tamo imamo brojne probleme. Mislim da je potrebno poduzeti nekoliko stvari. Prije svega izvršiti pritisak na trenutnu vlast u Mijanmaru, dakle imamo demokratsku tranziciju u toj zemlji i reći im da je neprihvatljiva situacija u kojoj žive Rohingje, to je jednako apartheidu. I drugo, pitam se je li moguće da se Europska unija aktivira, da stvori jedan novi memorandum između Tajlanda i Mijanmara kako bi se riješio problem ovih e, e, birmanaca koji se trebaju vratiti u vlastitu zemlju. Hvala vam. Zastupnik Pat, jedna minuta. Hvala vam predsjedateljice, gospođo Mogherini. Rohingije desetljećima već pate zbog diskriminacije i brutalnog počinjenosti. Ljudi bježe iz Mijanmara i često umiru na putu. Djeca i majke umiru zbog nedostatka pristupa zdravstvenoj skrbi, djecu se ne registrira pri ne mogu pohađati školu i ljudi se ne mogu slobodno kretati. Ovo mora biti prevedeno kraju po prvi puta u 50 godina. Mjanmar je prošao kroz mirnu tranziciju ka prvom nevojnom predsjedanju, predsjedništvu zemljom i to je jedna nova mogućnost. Mjanmar je mora upotrebiti i vlada dati sve od sebe. Borbe trebaju prestati i rasprave je potrebno riješiti kroz pregovore. Manjina Rohingija mora dobiti građanstvo, a diskriminatorne zakone u ovoj državi mora se ukinuti. Europska unija također mora uvjeriti vladu Mjanmara da na ovome radi. Da li bilateralno, kroz projekte i sporazume ili kroz ASEAN. Hvala. Zahvaljujem zastupnica Veržija. Hvala predsjednice. Još jedan put e, ovdje govorimo o Rohinđama, jednoj od manjina koje su najprogonjenije na svijetu. Oni su prognani od svuda, uključujući iz Australije. To je riječ koju se ne smije izgovoriti u Birmaniji. Čak je Aung San Suu Kyi nedavno podsjetila veleposlanicima i predstavnicima UN-a da ne koriste tu riječ Rohinđe. Možemo biti zadovoljni zbog e, Lige za demokraciju. Međutim, e, nedugo nakon izbora još uvijek su veliki izazovi. Pravosuđe je diskriminirajuće i treba ga e, revidirati, posebno zakon o državljanstvu i četiri zakona o e, zaštiti vjeroispovijesti i rase. Ponovno dolazi do izbijanja nasilja, do islamofobije, e, to sve podhranjuje jedan radikalni budizam. U tjedan dana su uništene, odnosno razorene dvije džamije na sjeveru i na istoku zemlje. Nadamo se da će e, konferencija koja će se uskoro održati uspjeti pacificirati ovu zemlju e, i to ne samo vezano uz zabrinjavajuću situaciju koja se tiče Rohinđa. Sve molim da se drže vremena za govorenje, ali da ne govore prebrzo, jer u suprotnom neće biti moguće prevesti vaše govore. Zastupnik Svoboda u ime klubova zastupnika na jednu minutu. Hvala vam, predsjedateljice, gospođo visoka predstavnice. Mjanmar ima vladu kojom predvodi laureat nagrade Sakarov. I na neki način kao da razmišljamo na način da je naš posao ondje dovršen. No situacija s Rohingijama se nije poboljšala ni promijenila, zapravo se pogoršava, odbije im se prava na građanstvo, tolerira se genocid prijete im smrću, branili se da imaju više od dvoje djece kako bi smanjili spriječenje, širenje njihove zajednice. Stotine tisuća morali su pobjeći iz Mijanmara, a Europa mora jasno reći da takav tretman jedne etničke skupine nije prihvatljiv. Dakle, genocid se neće tolerirati. Trgovina ljudima se neće tolerirati. Hvala.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 i tada nam je rečeno da će se u zemlju uvesti demokracija, da će doći do pomirbe naroda. Međutim, evo nastavlja se borba protiv manjina. Međutim, ove manjine trebamo uključiti u društvo. Svi budistički vođe koji šire ksenofobiju i mržnju trebaju eh, se progoniti, trebaju biti kažnjeni i Aung San također ima odgovornost zato što je dijelom e, tamošnje vlade. Moramo biti jasni i glasno zaštititi ovu e, manjinsku skupinu. Moramo također omogućiti pristup međunarodnim organizacijama u dijelu zemlje u kojem živi ova manjina. Moramo dakle, vršiti pritisak ne samo na vladu Mijanmara, već i na sve one koje diskriminiraju Rohingje i svi oni moraju biti prozvani od strane Evropske unije. Zahvaljujem zastupnik Marija s jedna minuta. Hvala vam. Podržavam ovu zajedničku rezoluciju, čiji sam supotpisnik s drugim kolegama. Kršenje ljudskih prava u Mjanmaru uobičajena je stvar a progon se koristi protiv manjine Rohingija. Uništavanje njihove, njihove imovine i svetih mjesta mora biti privedeno kraju. čaj mi se također sloboda kretanja i takve stvari u Mjanmaru postale su već svakodnevica. Postoji niz raseljenih rohingija prognanih koji žive u drugim zemljama i koji nemaju odgovarajući pristup humanitarnoj pomoći. Oni se polako pretvaraju u ljude koji žive na brodovima i lutaju okolo tražeći sigurnost i utečište. Vlada Mjanmaru zbog toga mora omogućiti pristup humanitarnim radnicima svim dijelovima zemlje, a mi moramo nastaviti našu borbu za prava ove manjine. Zahvaljujem Marinja Pinto na jednu minutu. Draga mm, visoka predstavnica, gospođo predsjedavajuća, tragedija e, s ovom manjinskom skupinom u Mijanmaru e, dostiže brojke koje traže da se jednostavno svi e, angažiramo u rješavanju ovog problema. Ovo je muslimanska zajednica koju proganjaju mijanmarske vlasti koje ih uopće ne smatraju vlastitim građanima. Mnogi predstavnici ove zajednice jednostavno moraju e, napustiti vlastitu zemlju, muškarci, žene, djeca tada vrlo često upadaju u mrežu onih koji se bave trgovinom ljudima i e, nalaze se u vrlo teškoj situaciji. Brojni od njih bivaju također i ubijeni. E, ovaj val islamofobije puše sve jače u Europi, ali trenutno je jako važno da evropske vlasti poduzmu konkretne inicijative kako bi nagovorile mijamarsku vlast e, da postoje određene prednosti u poštovanju prava ove zajednice nego u njihovom kršenju. Hvala lijepa predsjednice visoka predstavnice prije nešto više od godinu dana mi smo vam se već obratili vezano uz strašnu situaciju koja se nalaze Rohinđe u jugoistočnoj Aziji posebno u Mijanmaru. Mi dalje moramo progovarati o tome gotovo milijun Rohinđa naime sto tisuća ih živi u izbjegličkim logorima. Predstavnica UN-a bila je u Mijenmaru i nije zabilježila nikakav napredak bez obzira što sada Mijenmarom vlada nova prodemokratska vlada. UN je objavio jedno vrlo kritički nastrojno izvješće prema Mijenmaru gdje se govori o rohinđama kao žrtvama. Zemlje jugoistočne Azije eh, kako trebaju poboljšati svakodnevni život e, tih ljudi, a u Mijenmaru im se još uvijek ne priznaje državljanstvo. Moramo izvršiti pritisak na mijenmarsku vladu kako bi preuzeli te obveze i isto tako podržavam gospodina Pancjere da se sastavi jedan memorandum vezano uz e, Tajland i Mijenmar. Hvala vam, prelazimo na spontano javljanje za riječ. Catch eye. imamo dvije osobe. Prvi riječ ima zastupnik Pospišil. Zahvaljujem predsjedateljice. Ovom temom se bavim već neko vrijeme prije par mjeseci kritizirali smo uvjete i situaciju vezano s manjine Rohingje. Nažalost, situacija se nije uopće poboljšala, zbog čega želim podržati ono što su već rekli moje kolege. Rohingje su lišene državljanstva, kao i medicinske pomoći i to je doista vrlo tužno. Dobitnica Nobelove nagrade zapravo je djelomično odgovora za situaciju, a situacija ove muslimanske manjine nije se još poboljšala. To je doista tužno zbog čega moramo usvojiti novu rezoluciju i zatražiti demokratsku vlast uključujući gospođu Suči, da nešto učini vezno za ovu stražnu situaciju. Suprotno ne možemo razgovarati o demokraciji u ovoj zemlji. Zahvaljujem. E, u vječnici je vrlo bučno, pa ću zamoliti sve da u tišini zauzmu svoja mjesta. Zastupnik Kukan posljednjima riječ. Izvolite. Hvala vam. U više navrata pozdravili smo transformaciju do koje dolazi u Mjanmaru i nadam se da će ove promjene poboljšati situaciju svih građana ove zemlje. Jednako tako moramo se baviti položajem manjina. Skupina Rohingija i njihov progon ima dugu povijest u Mjanmaru. Tijekom proteklih godina došlo je do valova, nasilja i interno raseljenih osoba iz zajednice Rohingija kao i brojne progone, kršenja njihovih prava te diskriminaciju. Ova manjina smatra se jednom od najprogonjenijih manjen, manjina u cijelom svijetu. Vlada Mjanmara mora poštivati pravo te manjine. To je primjenjivo i na druge narode u ovoj regiji. U susjednim zemljama gdje živi velik broj Rahingija, moraju biti zajamčena njihova prava i zaštita. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem vam, gospodine Kukan. Ovo je dakle doista duga priča, sada ćemo gospođu Mogherini pitati postoji li kakvo rješenje za to. Još jednom molim sve za mir u vječnici kako bismo dali riječ našoj visokoj povjerenici. Izvolite. Možda samo da svi sjednu, ne moraju nužno niti slušati. Zahvaljujem svima koji su uzeli riječ tijekom rasprave i znate koliko posebnu ulogu Europska unija ima vezano uz special... Prije svega, kao međunarodni promatrač u sporazumu o prekidu vatra daje nam ulogu koja uključuje cijeli niz pitanja. Kao što ste već spomenuli, na neki način trenutno se nudi jedna povijesna prilika s novom vladom i mi s njima surađujemo u cijelom nizu različitih aktivnosti od migracija, smanjenja siromaštva do naravno situacije položaja manjine Rohingya. Sljedeći tjedan ću se na samitu azeana sa predsjednikom Mjanmara kao i drugim e, liderima iz regije, te će ovo ponovno biti e, jedna mogućnost za daljni angažman. Situacija u državi Rakin, gdje prebivaju Rohingije, dominira naš politički dijalog u Mjanmaru, uključujući moj sastanak prošle godine sa ministrom vanjskih poslova, ministricom. Vezno uz dijalog, o ljudskim pravima, naš posebni predstavnik za ljudska prava Stavros Lambrinidis koji je danas ovdje s nama pod... posjetio je državu Rakhin kako bi procijenio situaciju i zalagao se za mjere za poboljšanje i bolju situaciju u poštivanju ljudskih prava. Na općem skupštini UN-a upravo smo se tim pitanjima bavili i zahvalila bih kolegama koji su spomenuli činjenicu da je Europska unija ne samo ključni politički sugovornik po ovom pitanju, već i ključni donator humanitarne pomoći Rohingjama. 2016. preko 7 milijuna eura, što znači 68% naše cjelokupne omotnice za Mijanmar posvećen je upravo države Rohingya. Radimo također na aktivnostima razvojne suradnje koje idu na korist zajednicama Rohingya te pružamo podršku osobito za obrazovanje djece, ali i iskorjenjivanje siromaštva u tom dijelu zemlje. Vlada Mjanmara i takako je svjesna ozbiljnosti situacije i pobrinut ćemo se da i dalje ostanu posvećeni svoje namjeri poboljšanja situacija ondje. Aung San Suu Kyi traži korake kako bi pronašla trajna rješenja za obje zajednice, predvodi jedan odbor koji planira unijeti mir, stabilnost i razvoj u ovo područje, također je započeo proces do zvoljavanja državljanstva Rohingja i Rohingjama i drugim manjinama, no za tako nešto potrebno je vremena, a osobito naša neprestana podrška. Dakle, intenziviramo našu suradnju s Mjanmarom, kako bismo riješili ovo pitanje u skladu sa strategijom usvojenom početkom lipnja. Zaključci vijeća prije par tjedana koje je usvojila vijeć vanjskih ministara također ide u istom smjeru. Tražimo od vlade da provedu jedan vjerodostojan akcijski plan koji će svu diskriminaciju ukloniti i omogućiti mir i stabilnost do čega ne može doći i ne može doći do stvarnog pomirenja u zemlji u suprotnom za kraj ovaj proces mira i pomirenja je od povijesne važnosti u Mijenmaru i mora uključiti sve etničke i religijske skupine, a Europska unija radi upravo na tome. Hvala. Eh, Hvala vam. I ispričavam se što nisam uspjela utišati naše kolege. Ukupno imamo sedam prijedloga za rezolucije koji su podneseni, a ovime završavamo.